Dobro jutro. Pozdravljam e, kolege zastupnike, pozdravljam e, gospodina povjerenika. Evo samo želim dom obavijestiti da su jučer etiopske vlasti oslobodile Reregotinu nakon godinu dana u pritvoru Doktor Godina je bio uhićen 2016. E, u prosincu nakon povratka e, sa jednog sastanka u Europskom parlamentu u Briselu i parlament je u svojim e, rezolucijama tražio njegovo puštanje na slobodu, tako da sada zaista pozdravljamo ovu odluku i ovaj dom će uvijek biti odlučan da brani ljudska prava. A sada kolege možemo prijeći na prvu točku našeg dnevnog reda, to je izvješće gospodina Dantija o provedbi direktive stručnim kvalifikacijama i potrebom za reformom profesionalnih usluga. I sada ću pozvati gospodina Dantija, našeg izvjestitelja, da se ja, da